Ja Dragi kolege, dobro jutro svima. Za početak zamolio bih da li možemo usvojiti dnevni red, ukoliko da. Odobrit ćemo i zapisnike. Sjednica 22. 23. ožujka te 21. ožujka. Ako niti na to nema komentara, smatramo ih usvojenima. Imam samo jedno priopćenje. Vjerojatno Znate da u 11.30 imamo zajednički sastanak na temelju članka 55. sa odborom Juri o izvješćivanju po zemljama. prostorija je zapravo već pripremljena za to. Zato imamo i ovako malo neobičajeno e, raspoređeno sjedenje. Dakle, nakon toga imamo sastanak s odborom Libe u 18.20. Zapravo će se raditi o glasanju vezano uz prigovor o delegiranom aktu vezano uz direktivu protiv pranja novca. Nemamo nikakva izvješća o trijalozima, tako da odmah možemo prijeći na današnje točke dnevnog reda 5 do 9, bankovni paket, druga razmjena stajališta. Bez daljnjeg odgađanja imamo svega sat vremena, pa riječ odmah dajem dvojici izvjestitelja koji imaju po četiri minute. I gospodin Hokmark prvi ima riječ. Hvala vam lijepo. Zahvalio bih izvjestiteljima u Sjeni. Imali smo već dva sastanka na kojima smo raspravljali o ključnim pitanjima. I moji zaključci na temelju tih rasprava su da prije svega ljudi se radi pokušaju uvođenja telaka u europsko zakonodavstvo vezano uz BRRD, no isto tako to ima posljedice na države članice, na insolvencijsku hierarhiju te na rangiranje dužničkih instrumenta. Tu bih podsjetio da postoji potreba da se koordinira način na koji ćemo se pozabaviti sa tim rangiranjem i člankom 72b iz CRR-a koja se bavi kriterijima za MREL. Već smo imali rasprave sa izvjestiteljima iz, koji se bave drugim dijelom paketa da vidimo kako ćemo se time pozabaviti jer postoji niz međusobnih točki poveznica koje su za nas, s naše strane, zanimljivije kako bismo mogli dobro nastaviti raditi. Također mislim da ćemo morati raspraviti i donijeti odluke o tome kako provesti postojeću regulativu vezanu uz e, nesolventnost što se tiče rangiranja i kako se pobrinuti da svi oni koji se danas bave time se mogu sjećati sigurno vezano uz budućnost. Što se telaka tiče, načelni stav izvjestitelja je da zahtjevi vezani uz tilak su takvi da ćemo imati poseban e, dio duga i na temelju dosadašnjeg rada na BRRD-u mogu reći da je iznimno važno da se ne stvore pretpostavke, iluzija da se radi o posebno prihvatljivom kapitalu koji će biti podložen sanaciji. Važno je razjasniti da sav dug jest podložan sanaciji zbog toga što je upravo to jedna od osnovnih prednosti unutar BRD-a stvarnje tržišne discipline kroz što će svi znati da ako u banku ulažete da ćete imati u stvarnosti jednake preduvjete kao da ulažete u neko drugo poduzeće. Zbog toga to želim razjasniti, ali isto tako smatram da je dobro Mm, ostati usredotočen na to, a tijelak kao polazna točka će postati standardom za MRL. Tako da je ovdje važno izbjeći bilo kakva dodatne izmjene, imat ćemo MRL, imat ćemo tilak koji se donakle razlikuju. No tu postoji još jedan rizik o kojem smo upravo raspravljali nedavno na saslušanju, a ta je da različita nadzorna tijela imaju svoje vlastite zahtjeve za kapitalom kao i sanacijska tijela što se MRL-a tiče, što sve stvara dodatne zahtjeve jedan paradoks u kojem banke koje imaju vrlo visok razinu vlastitog kapitala u u određenoj mjeri bivaju kažnjavane kroz tu visoku razinu MRL-a. Dakle, to bi dao naslutiti da nije dobro imati visoku razinu vlastitog kapitala, odnosno stvara se jedno proturječi između onoga što pokušavamo postići. Smatram da je važno da uspostavimo jedan poredak kroz koji banke mogu pokriti MRL kroz visoku razinu vlastitog kapitala. A cijelo pitanje je donekle nezgodno jer različita nadzorna tijela imaju različite perspektive, ali moramo se tu skladiti. Eto, iskoristio sam 4 minute i 20 sekundi, što nije, nadam se, predugo bilo. Hvala. Hvala vam, eto, nažalost imamo svega sat vremena, ali još ćemo imati niz mogućnosti vratiti se na to. Dakle, izvjestitelj Petar Ziman ima riječ. Hvala predsjedniče. htio bih e, mojem e, doprinos e, povezati sa saslušanjem prošlog tjedna nekoliko tema koje su vrlo važne i koje treba raspravati. U, osvrnut ću se na nekoliko točaka koje su kontroverzne i koje trebamo raspraviti i e, zauzeti e, zajedničko stajalište. Proporcionalnost. Zanimljivo mi je bilo vidjeti da i IBA i SSM su podržali poziv na proporcionalnost, ali su ukazali i na to da to ne bi uveli kod e, učestalih javljanja, nego kod važnih sadržaja. Ove prve bi smanjile kvalitetu nadzora. Moramo znati e, koje sadržajne e, olakšice e, u okviru proporcionalnosti trebamo dati. Ako već se ne radi o frekventnosti javljanja. U razgovorima svim predstavnicima i manjih i većih institucija e, traže da se to treba jednom zauvijek riješiti pa to više neće biti problem. Nitko mi još nije ništa suprotno do sada rekao. Pitanje hoće li moli kod e, proporcionalnosti uvesti apsolutni prag ili ćemo to nadopuniti sa relativnim faktorom u e, e, pragu. Ako e, idemo prema komisiji, onda u nekoj zemlji već mali institut pasti pod tu mjeru. Ali u nekoj drugoj zemlji će biti jednaka mjera za neku instituciju koja je mnogo veća i mnogo važnija. Dakle, donja granica plus relativna vrijednost bi trebalo e, uvesti e, kako bi to e, bilo primjereno i za manje i veće države članice. Što se tiče prijavljivanja i javljanja općenito, E, moramo se pobrinuti za to da se podaci ne prijavljuju nekoliko puta. E, to bismo trebali e, zaustaviti u sljedećem procesu. Finance Watch je ukazao na to da da za čičep u SAD-u i Švicarskoj imamo mnogo više vrijednosti nego što je to u Europskoj uniji sada slučaj u raspravama. Ako e, mora, ako Švicarska i SAD i Europska unija e, imaju zajedničke vrijednosti za čičeps, onda e, nećemo imati mnogo e, materijala za raspravu. E, stup 2 i zahtjevi e, predlog komisije samo treba uzeti u obzir samo institucijski specifične rizike. Šveđani su ukazali na to da i, i sistemski rizici moraju biti uključeni ta mogućnost će se iskoristiti ako uključimo i institucionalno specifične rizike. E, paket za smanjivanja rizika bi inače imao za posljedicu smanjenje nadzora, a to ne bi bilo dobro. Hvala lijepa govornik u ime kluba zastupnika EPP-a na samo dvije minute. Gospodin Balc. Hvala lijepa predsjedniče. Ja bih eh, htio govoriti dvije minute jer me gospodin Kara zamolio da eh, pročitam njegov e, dokument e, o, o CRD-u. On je otputovao u Beć na saslušanje 12. E, ožujka je bio važan datum. za sva pitanja trebamo sadržajnu raspravu i jer ćemo imati različita stajališta treba naći zajedničko rješenje. E, gospodin Karak traži e, poboljšanja u interakciji e, između nadzornih organa i drugih tijela. Ne možemo imati situaciju da institucije javljaju podatke na dva mjesta, a međusobno ne razmjenjuju te to ne razmjenjuju moramo imati e, platforme koje su e, zasnovane na e, točnim pa-, podacima. U proporcionalnosti moramo naći ravnotežu ne trebamo popustiti pred zahtjevima za deregulacijom. Gospodin Karas smatra da treba smanjiti učestalnost prijavljivanja. E, trebamo smanjiti e, opterećenja onih područja koja stvaraju najveće teškoće u praksi moramo e, razgraničiti pristupe bankama moramo također poštivati bazelska pravila gospodin Karas e, podupire mjere koje e, sprečavaju neželjene e, administrativne teškoće i učinke. Hvala. Thank you. Hvala. Želite li sada drugi dio svoje intervencije? Ne, kasnije ćete. Pedro Silo Pereira u ime SDA, četiri minute. Hvala vam, dobro jutro svima. Za početak podsjetio bih na saslušanje koje smo održali ovdje na odboru Ekon prošli tjedan, na temelju kojeg vjerujem da je moguće izvući neke preliminarne zaključke. Prije svega smatram da možemo reći da smo čuli većinu stajališta koja je podržavala prijedlog komisije da se u skladi hjerarhija eh, dužnika stvarajući novu kategoriju višeg nepovlaštenog duga s nekoliko dionika koji su jasno zatražili pravodobno usvajanje ovog dijela zakonodavnog paketa. I to je razumljivo. Mi moramo osigurati jasnoću, predvidljivost i prije svega pravnu sigurnost na tržištu banke moraju što je prije moguće znati koje su njihove pozicije što se tiče telaka i MRL-a i kakve odgovornosti postoje vezano uz poštivanje međunarodnih ili europskih standarda. Također smo čuli od samih regulatora da ova nova kategorija duga ne ugrožava načelo da se je moguće sanirati sve obveze. Zapravo samo pokušava olakšati, a ne ograničiti učinkovitost alata za sanaciju a to e, vjerujem da može umiriti strahove nekih članova našeg odbora. Naši koordinatori, a to smo već dogovorili, pozbavit će se ponovno ovim pitanjem i razmotriti davanje jednog zelenog svjetla u brzanom postupku, a vezno s harmonizaciju hjerarhije vjerovnika, čini se da to vijeće i komisija podržavaju i da je to najhitnije pitanje kojem trenutno moramo odlučiti. Peter Simon je također već spomenuo, a ja bih istaknuo da svi su sudionici na saslušanju kako se regulatorne strane, tako i strane dionika su se složili oko važnosti proporcionalnosti. I ja osobno vjerujem da postoji prostora za mnogo snažniju proporcionalnost u ovom paketu. Vi bih ovdje jasan, proporcionalnost nije samo nešto što se tiče olakšavanja prikupljanja podataka ili razotkrivanja informacija. Ne radi se samo o učestalosti niti o granularnosti obveza izvješćivanja. Iako je sve to podjednako važno, ali možemo još mnogo toga učiniti kako bismo postigli doista proporcionalan režim. Osobito što se tiče okvira za sanaciju, s jedne strane moramo uzeti u obzir da su europske banke vrlo različite što se njihove veličine tiče. Tako da bi se činilo neracionalno da sve banke, neovisno o veličini ili sistemskom utjecaju, stavimo pod isti oblik zahtjeva za MREL-om, a s druge strane moramo uzeti u obzir da su i po svojoj naravi Europske banke vrlo različite i da djeluju prema vrlo raznovrsnim poslovnim modelima. Također vezano s proporcionalnost smatram da je bila mudro postupni pristup MRL-u prihvatiti bez potkopavanja načela sanacije vlastitim sredstvima. Također moramo imati na umu i neke probleme vezano uz nasljeđe banaka i činjenicu da se banke moraju nositi sa sve oštrim zahtjevima kroz proteklih nekoliko godina. Dakle, moramo biti obrezni kada novi sloj zahtjeva uvodimo. I za kraj rekao bih da pitanje nenaplativih zajmova je neizravno vezano uz ovaj paket, ali svejedno njime se moramo pozabaviti kao što je spomenuto tijekom saslušanja i time se dakle još moramo pozabaviti. To je od ključne važnosti što se tiče uloge i cilja koje želimo postići. Hvala. Hvala vam, gospodin Fox u ime cara. Hvala. E, car, pozdravlja transponiranje međunarodnih standarda u CRR2 i CRD5 i slažemo se sa e, većim dijelom prijedloga. Također smo zadovoljni s time što IFRS 9 je ubrzan u svom postupku, jer smo imali prvi sastanak izvestitelja u Sjeni upravo na tu temu. Još uvijek moramo odlučiti kakav će biti naš tranzicijski pristup i potaknuo bih da održimo otvorenu, transparentnu raspravu kako bismo mogli doći do najboljih mogućih zaključaka, a ne da izaberemo ono najjednostavnije rješenje što se čini da pre predložila EBA u svom jučerašnjem sastanku. Kako bilo, važno je da koje god rješenje izabrali, da to učinimo uz e, relevantne studije utjecaja. Pozdravljam raspravu koju smo imali tijekom javnog saslušanja prošli tjedan. Jasno je da još uvijek postoji veći broj složenih tema koje moramo raspraviti. Primjerice, većina pokrivenih obveznica nisu se smatrale e, međusobno ovisnim obvezama ili dužnicima na temelju trenutnog tumačenja ecr Međutim, Eba je rekla da će doći do širenja toga i da će se prepoznati nepokrivenost većeg dijela obveznica vezanih uz hipoteke. Sigurno sam da to nije slučaj gdje se moramo baviti širom perspektivom, a isto tako rekao bih da velik broj postoji određeni veći broj tema kojima se nismo pozabavili tijekom saslušanja. Primjerice, doznali smo da 13 država članica je zatražilo brisanje predloženih načela članku 7. i 8. vezano uz e, odreditelje odgovornosti za kapital, likvidnost unutar CRR-a. Zbog čega o tome nismo raspravljali? Moj kolega Said Kamal nažalost nije mogao danas biti prisutan na razmjeni gledišta, no posle će svoje komentare vezno uz BRR dio paketa, pa vam zahvaljujem na pažnji. Hvala Kora van Nevenhausen. Hvala za početak. Imam par komentara u ime moje kolegice Silvi Gular. Citiram. Vrijeme da bankovnu uniju shvatimo kao jedinstvenu nadležnost, što znači da moramo izbrisati neke oblike zaštite unutar bankovne unije, primjerice pitanje vezano uz interni MRL i moramo analizirati još neke točke, primjerice NDA, moratorij unutar okvira za sanaciju, članak 55. o ugovornom prepoznavanju trećih zemalja, tako da bi rasprave s komisijom mogle biti korisne u tom e, smjelu. Zahtjevi smjernice za kalibraciju također su važni, moramo povoditi ravnotežu između fleksibilnosti i predvidljivosti, između pruženja stabilnosti i financiranja gospodarstva. E, radi se o tome da moramo omogućiti europskim bankama da budu konkurentne unutar Europske i van Europske unije, a to je lijep e, prelaz na moj vlastiti dio intervencije što se tiče CRR i CRD-a Naime, na saslušanju sam postavila pitanje vezno uz ponašanje, naš odnos prema softveru i nisam baš dobila zadovoljavajući odgovor, jer ono što mene brine je da po našem zakonodavstvu softver mora biti odbijen iz kapitala prvog sloja. Postoji mogućnost vezano uz nesolventnost osiguravatelja da se drugačije tretira softver, dakle to je još jedno pitanje čemu drugačiji odnos što se tiče banaka i osiguravatelja naspram toga. Ali ono što je još važnije, primjerice u SAD-u, softver se ne mora odbijati, tako da je to velik nedostatak za europske banke. Mogli bismo reći, dobro, u Europi imamo drugačiji pristup tome, no tada se javlja još jedan problem, a to je da u našem režimu ekvivalencije ne smatra se da je to važno. Dakle, omogućeno je da europske banke, primjerice, koje funkcioniraju u Europskoj uniji, da ulažu u softver mnogo intenzivnije nego europske banke. Tako da mislim da se doista moramo tim pitanjem pozabaviti, bilo mijenjanjem e, režima ekvivalencije ili promjenom situacije za europske banke, jer uvjerena sam da uz svu novu tehnologiju na raspolaganju i razvoj događaja u bankarskom sektoru vezano uz fintech, morate biti ili u igri, dakle, ili ćete biti pojedeni, jer nadam se da mi nećemo biti na toj drugoj strani, pa se moramo pobrinuti da naše financijske institucije mogu ulagati u softver jednako kao i velike tehnološka poduzeća koja su njihovi konkurenti. Što se brzanog postupka tiče, slažem se sa gospodinom Zimanom trebali bismo se pobrinuti da dođe do glatkog prelaza bez neželjenih posljedica. Dakle, zalažemo se za ubrzavanje kako bismo se pobrinuli da stvari budu moguće, ali moramo i pomno razmotriti kako će izgledati to prelazno razdoblje, jer ono ne treba postati cijeli autonomni režim, već moramo razmotriti i proporcionalnost ne smatram da su studije utjecaja dovoljno konkretne, specifične i dalje se većim dijelom bavimo prosjecima i moram reći još jednom, ako vam je glava u pečnici, a noge u frižideru, prosječna temperatura tijela će vam biti sasvim u redu, ali situacija baš nije zahvalna. Dakle, vjerujem da nam treba konkretnije studije utjecaja koje će usporediti različite poslovne modele, između malih banaka, velikih banaka, kako bismo mogli održati i provesti odgovarajuću usporedbu. Vrijeme mi je steklo, pa ću tu stati. Hvala. Thank you. Um, for the GUE... Hvala u ime GUE, Fabio Demaz, dvije minute. Good morning. Uh, yeah, we're sharing our speaking time because sharing is... Dijelimo uh, vrijeme uh, za za riječ jer je to uh, dobro. Mi smo skeptični što se e, tiče e, nadzorne diskrecije. Moramo imati sposobnost mandatornih zahtjeva za e, banke, a ne samo smjernice. Treba koristiti makroprudencijalne propise E, to smo rekli već na saslušanju prošlo tjedna. Što je e, se tiče hjerarhije vjerovnika, to podupiremo, kao i uvođenje novih instrumenata za rangiranje dugova. E, trebamo zadržati bail-in pravila, tu trebamo imati i propise koji će spriječiti bail-in za neke proizvode Fast tracking e, nije e, dobar za, u ovom trenutku. E, naročito treba paziti kod propisa za treće zemlje. ako su razdoblja vrlo kratka, onda treba paziti na maksimalne svote. Pozdravljamo činjenicu da ćemo imati eh, ocjenu ove klauzele, ali u situaciju financijske krize smatramo da u takvoj situaciji privatna tržišta ne mogu sama funkcionirati. Eh, trebamo daljnju koncentraciju u bankarskom sektoru eh, klauzula predostrožnosti za dokapitalizaciju je vrlo važna i treba je zadržati. Opće primjeti MR treba uskladiti sa tilakom, naročito što se tiče podređenosti. Sanacijska tijela trebaju e, imati strože mjere za banke, recimo treba uvesti strukturne mjere ako je to potrebno. Gospodin Makafi. Kao što sam rekao u prvoj razmjeni mišljenja na, o bankarskom paketu, e, e, e, smanjeni rizik i mjere koje to postižu su dobrodošle. Prijedlog komisije za CRD i CRL E, ima još međutim previše e, rupa i otklona od međunarodnih standarda. Te rupe treba pokriti, međunarodne standarde treba popraviti. E, ja sam mm, pripremio i pismeno mišljenje i to ću svima poslati. Vjerujemo da 3% je prenizak e, prag. E, treba imati mnogo bolje mjerila za e, učinak i ponašanje banaka. Ponderirani rizici su još uvijek vrlo važna vrama, mjera. Omjer financijske politike je također vrlo koristan instrument E, morat ćemo povećati e, kapitalne zahtjeve u cijelom sustavu. E, to se naročito tilaka i njegove povezanosti sa MRL-om. Nažalost, nemamo većinu za te mjere. Trebamo osigurati da tilak zaista funkcionira E, to će biti e, vrlo važno u kriterijima prihvatljivosti. E, instrumenti tilaka moraju biti podređeni kako bi bili predmetom bejlina u trenucima krize. Mi ne, nismo za punu neutralizaciju u prvoj godini. E, moramo se držati međunarodnih standarda bez obzira na to što se dogodilo na drugoj strani Atlantika. E, trebamo to početi na tome raditi ve sljedeće godine. Trebamo imati naravno prelazni period. Thank you. Hvala lijepa. Za zelene gospodin Urtasun. Imate dvije minuta, a onda Filip Lamberts. Hvala predsjedniče. Dvije točke. E, nesolventnost i onda sanacija banaka. E, e, nesolventnost, insolvencija. Dobili smo mi mislimo da to mišljenje treba uzeti u obzir Eh, general Deposit Prevention Rule je u prvom redu važna. Moramo također eh, studirati sustav podređenosti. Moramo to uskladiti sa eh, novim reagiranjem dugova što se tiče e, rangiranja e, obveza, tu mislimo da to trebamo uzeti u obzir. I drugo, što se tiče sanacijskog režima, mislimo da imamo sada šansu da taj sanacijski režim postane e, kredibilniji u izračunanju obveza bail-ina moramo uh, uh, donijeti mjerilo od 8%. To će biti vjerodostojno. Uh, moramo vidjeti da li kalkulacija ponderiranih ponderirane imovine u smislu rizika odgovara obvezi od 8%. Možda još dvije stvari vidimo sa zabrinutošću e, e, smjernice u Belinu 2 e, tu trebamo imati bolje vremenske i strože vremenske rokove jer bi se to moglo odmah pretvoriti u zahtjeve i na kraju, e, ovdje ću zaključiti jer nemamo više e, vremena, o, za instrument moratorijem. Ne, tu ne smijemo izuzati e, obveze, a naročito obveze malih i srednjih poduzeća. Hvala. Dobar dan svima u stvari htio bih da ovo bude paket za smanjenje rizika, ali smanjenje rizika za koga, da li za dioničare, upravu banaka ili za porezne obveznike, a to mi je malo nejasno. Imamo nekoliko mjera koje pokazuju da je to pa, više paket za smanjenje rizika dioničara. Dati ću dva primjera, Fabio je to spomenuo malo čas ako e, e, mandatorne zahtjeve pretvorite u smjernice onda e, to smanjuje rizik za dioničare a povećava rizike za porezne obveznike omjer financijske poluge sada imamo i mjere izloženosti E, to miriše na imovinu poderiranog rizika. Ja sam jednostavan čovjek. Kad financirate e, poduzeće sa 3% kapitala i 97% duga, onda možete to izvrtati kako god želite, ali mislim da je to na vrlo slabim nogama i stoga e, moramo imati hrabrost da kažemo da nametnimo e, e, jače zahtjeve na financijsku polugu možemo koristiti te mjere ali kad se radi o stvarnim zahtjevima kapitala to treba biti strože moramo biti ipak oprezniji što englezi kažu better safe than sorry možete na nas e, e, računati. Ako e, treba smanjiti rizik, treba smanjiti rizik i za porezne obveznike. A tržišna disciplina i tržišna ekonomija morate biti oprezni sa svojim novcem. Ja vjerujem u tržišnu ekonomiju. U paketu komisije vraćamo se u dobre e, ili loše stare dane prije krize. E, e, banka se razlikuje od tržišta, tu imamo i ulagače, depozitore. Treba plaćati i plaće, ima mnogo ulagatelja. Banka je sva, ja to zovem klijentima. Oni su klijenti i oni moraju odlučivati s kime će poslovati. To je njihova odgovornost. Imamo dobrih poduzeća i loših poduzeća. Treba izabrati. Ja nisam ničiji klijent. E, nećemo dati ni zaštitu depozita ako su banke podložem tržišnoj disciplini. E, a ja štitim zaštitu depozita, ali do određene mjere. U redu. Marko Hvala predsjednike, ja sam izvjestitelj iz Sijene o oba dosjeda, ću nešto duže e, govoriti. Žao mi je što nisam e, mogao biti na saslušanju, pa nisam čuo pravnog e, stručnjaka u vezi implikacija za neke države članice za e, BRD i novu metodu sanacije banaka. Dakle, u nekim državama e, članicama to je riješeno na nacionalnoj razini. No, rado bih bio čuo e, pravna mišljenja u ovoj problematici a kada je riječ o sanaciji i o bail-in e, instrumentima. Naime, e, ta nova metodologija nije iskorištena u svim zemljama članicama, a recimo u Italiji gdje je primjenjena stvorila je značajne probleme i svojevrsnu nestabilnost. E, štediše su na neko na neki način e, dovedeni u e, neprilike te oni prebacuju e, štednje ne samo u veće banke nego čak i u druge države članice što utječe na tijekove kapitala mi to ne želimo što se pak e, tiče drugih e, pitanja, tražili smo transparentnost kada se donose odluke u vezi sanacija i u vezi MRL-a. E Središnja banka i ostali subjekti u ovom području moraju održavati stabilnost i naravno e, imati neke tajne, e, tajne postupke, no valja isto tako znati kada sve te odluke e, moraju biti transparentne. Kada je riječ o nepovlaštenom nadređenom dugu, pokušao sam naći različit te e, različite razloge od strana različitih e, dionika. Dakle, riječ je o novim e, proizvodima, proizvodima u području osiguranja, u području mirovina. Dakle, riječ je o jednom paketu kada treba ulagati u konzervativnija područja. Dakle, možemo biti suočeni s vrlo složenim situacijama kada je riječ o upravljanju. Također i dalje smatramo da je pristup pogrešan. Naime, sustav je fokusiran danas na kreditnu djelatnost, a ne na imovinu druge i treće e, razine, što po našem mišljenju dovodi do pogrešne slike bankarskog sustava u Europi. Mi smo prije za e, za to da se to popravi. Naime, na taj način e, odumrijeće e, jedan dio bankarskog e, bankarskog sustava, a na neki način olakšati situaciju za one, za one igrače koji bi trebali biti kašnjeni nakon kriza. Zatim su tu i izuzeća. Mi smatramo da u tom području treba imati vrlo snažan stave i uvesti te novine. Hvala. Gospodin Zani, hvala. Što se tiče metode NF ima više e, članova. Dakle, mi smo morali prije intervenirati, no to je sada nebito. Imam e, opći komentar u vezi ovog bankarskog paketa. Filip je govorio o ciljevima koje treba ostvariti. Po mom mišljenju postoje dva cilja, dva glavna cilja. Prvi cilj ovog paketa je ispravak e, meta, mete, dakle ispravak e, nekih počinjanih e, grešaka u izgradnji bankarske unije. To nisu bile namjerne greške, no međutim sada imamo mogućnost to ispraviti. Drugi cilj koji je općenitiji je smanjiti rizik. Smanjiti rizik na općoj razini bankarskog sustava i svih gospodarskih subjekata, a ne davati privilegije e, samo nekim od financijskih e, institucija. Smatram da e, dobar, dobrim poslom možemo smanjiti rizik svih subjekata koje podlježu utjecaju financijskog sustava. A što se tiče specifičnih dijelova, smatram da i tu treba imati na, na umu mogućnost ispravaka već počinjenih grešaka. Važno je kreirati e, sustav te, e, te laka koji će biti homogen, koji će omogućiti manja diskrecijska prava nadležnih tijela u području nadzora u bankarskoj uniji i sa jedinstvenim nadzorom danas smo suočeni s nekim e, posebnim slučajevima i situacijama koji dovode u sumnju e, poštenu i pravednu e, primjenu pravila na sve subjekte ravnopravno postoji izvjesna opasnost da se da dođe do da tako kažemo iskrivljavanja sustava posebice kada je riječ o MRL i tlaku, stvaranjem i davanjem prevelikih diskrecijskih e, prava nadzornim tijelima, jer na taj način stvaramo situacije u kojima će se više osjećati e, utjecaj e, politike, dakle u kojima će se zaštićivati posebni interesi, a ne interesi građana. Dakle, te izbore vodile bi političke odluke. Potom je tu stvaranje novog, e, novog e, dužničkog instrumenta, a on je važan za E, ispravak nekih važnih, e, e, propusta. To bi na neki način bio zračni jastuk, zaštitni jastuk za one koje, e, koje ulažu u e, nadređene e, obveznice. Dakle, na taj način se može ispraviti teška greška koja po mom mišljenju postoji u direktivi o oporavku i sanaciji banaka. Dogo je toga uloženo u te e, instrumente. Što se tiče CRR-a, e omjer poluke, kao što je rekao Filip, vrlo je važna tema. Važno je smanjiti e, rizike, a važno je i odrediti granice za javne dugove što dovodi do jakog stresa jer su banke upravo e, dionici e, tih e, vrijednosnica. To bi dovelo do još većeg pritiska na javne dugove u euro području. Hvala. Thank you uh, for the order issue we normally follow the, Hvala. Mi obično e, slijedimo e, red e, političkih skupina koje imamo i na plenarnoj. No, vratit ćemo se mi na još to pitanje. Dakle, govornici su bili drugačijim redom pobrojeni, pa je zato došlo do ovog propusta. Hvala. Sada riječ ima gospodin Bac. Hvala predsjedniče. Ja bih izričito e, Gunaru Hekmaru htio zahvaliti i poduprijeti ga. Što se tiče e, tržišne discipline, mislim da je važno da pri našem radu e, u izvještajima o smanjenju rizika moramo imati sljedeće na umom moramo kod Emrela biti kritičniji, vidjeti da li e, je sadašnja visina dobra. 8% e, je veličina koja po mom mišljenju e, nije zapravo konačna. Mjerni instrumenti nadzornih E, organa e, za Emrel i Tilak e, ne mogu ostati u sadašnjem stanju. Embrel Regulatory Technical Standards su važni, a predložene iznimke kod podreženosti treba također kritično razmotriti kako ne biste ostali na standardu tilaka. E, vlastiti kapital ili regulatorni e, kapital, tu podupirem proporcionalnost. Mm, mislim da e, tu trebamo uvesti sadržajne promjene, ne samo o čestoći izvješćivanja, već i više od toga. Trebamo se pitati da li se standardi za velike banke mogu primjenjivati na male i srednje banke treba e, razmišljati u o većoj disciplini većih banaka kako bismo imali održivi e, ekonomski rast. E, mislim da te kriterije treba revidirati. Kao i Peter Simon mi, Mislim da trebamo imati e, veću lepezu, širu lepezu mjera koje bi također bile strože. E, koordinatori su već e, govorili u fast tracking i o tome su već odlučili. Hvala. Markus Ferber također želi nešto reći. Hvala lijepa. U prvom redu moramo razmisliti da e, taj paket zaslužuje ovo ime. E, da li je on paket za smanjenje rizika ili e, ne doprinosi tome. Mm, ono što je rekao Gunnar Hekmar mi se čini vrlo relevantnim. E, druga primjedba, e, pitanje proporcionalnosti. Tu je komisija e, navela samo jedan indikator, to jest volumen bilance. Bilance, volumen ne odražava ponašanje banaka na području ulaženja u rizike. Jer samo e, volumen e, bilance e, već prema veličini države članice može biti vrlo različit i čini postupanje nemogućim. Moramo imati na primjer regionalne principe knjižne aktivnosti E, kriterije pari pasu treba dalje razviti. Mislim da ćemo e, sa amandmanima dobiti koherentan sustav koji će biti prilagođen svim državama članicama. Pa ćemo imati strogi europski sustav e, nadzornih tijela E, e, da ćemo imati jednostavni poslovni model e, koji neće ovisiti o bilančnom volumenu. Mislim da tu imamo još uvijek manevarski prostor koji nam dozvoljava da ove propise poboljšamo. Jer ovo što je predloženo nam ne pomaže da idemo dalje. Hvala lijepa. Ima li daljnjih e, zahtjeva za riječ? Slobodno javljanje za riječ nema. Sada dajem riječ izvjestitelju. Imate dvije minute. Hvala vam. Mislim da se ova pitanja stalno iznova ponavljanju. Mi nemamo ništa protiv e, fast track e, procedure. Naime, svi smo mi fast trackeri, da tako kažem. No, protivim se tome da to radimo ne znajući što radimo. Postoje naravno unakrsne reference u ovom paketu. Kad govorimo o hjerarhiji, morate imati na umu sve kriterije MRL-a, dakle u svim e, dijelovima pa, paketima imamo članak 72b, s njim ćemo izaći na kraj, riješit ćemo ga. Već smo poveli preliminarne rasprave, no istodobno je važno eh, jasno eh, objasniti da BRD ne smije biti oslabljen niti da se smije osnivati isključivo na bejline instrumentima. Postoje kolege koji žele isključiti neke dugove iz banaka upravo u ovu svrhu, a to bi potkopalo tržišnu disciplinu. A to je u osnovi trebao biti osnovni cilj BRRD riskantno je a reći da se slažete sa zelenima, barem iz moje perspektive, no mislim da se u ovom slučaju <laughs> istina, zapravo ne znam tko se s kim slaže. Dakle, važno je držati se tržišne discipline. Mi želimo to učiniti i ja ću učiniti sve u svojoj moći da to poduprem. Hvala. nitko nije protiv tržišne discipline, moramo samo znati o čemu se točno radi. Jer na kraju e, nemamo tu disciplinu upravo kada ne znamo što ona točno podrazumijeva. Gospodine predsjedatelje, vodili smo mnogo razgovora i rado ću ponovo započeti taj razgovor e, s vama. Apsolutno se slažem. No, mislim da imamo isto mišljenje. Gospodin Simon, izvolite. I... Ako e, danas e, e, pučani nastupaju sa Hekmarkom, zeleni sa Hekmarom. Fabio De Mazi nije ovdje, ovdje su i socijalisti. Svi govore o paketu za smanjenje e, rizika. Da li se riziko smanjuje ili se rizici stvaraju tim paketom? E, um, o tome moramo raspravljati u, cijelom dokumentu. E, proporcionalnost treba ići u oba smjera, to jest prema gore i prema dolje ono što je riskantnije mora biti podlijegati strožem nadzoru. E, I e, trebamo imati e, više od državnih mjera za bilančni volumen. To ovisi naravno o veličini države članice, o BDP-u te države članice govorili smo o stvarima koje kvalitativno ograničavaju kada e, neka banka ne treba ove striktne e, propise, a kada ih treba. A naročito je, trebamo pri tome biti pažljivi kod velikih banaka. Ja se zahvaljujem za ovu napetu diskusiju Mislim da nam je to dalo mnogo raz materijala za razmišljanje. Thank you very much. Hvala vam najljepše. Za, one koje nis, za onaj dio koji nije fast track imamo kalendar 11. 11. lipnja zatim rok za amandmane 7. rujna, zatim 16 e, listopadu imamo glasanje. Što se tiče fast trega, nemamo točan raspored, no kako bi omogućili trijaloge, u vezi ove izlaženosti koji bi trebali početi u rujnu. Moramo imati nacrt mišljenja do kraja, najkasnije do kraja svibnja. Nadam se da je to svima jasno. Ako sam dobro razumio Gunara, tu je i e, treća kategorija potencijalnih e, e, potencijalnih protivnika fast tracka, dakle onih slijepih fast trackera, nego onih koji su svjesni eh, onoga što se događa. Dakle, možemo se tome posvetiti kada budu jasni svi temeljni elementi eh, problema koje si spomenio uzeo sam na znanje tvoje komentare, moraš e, uzeti u obzir i sve druge aspekte, sve druge elemente i to na dosljedan, konsistentan e, način. Trenutačno imamo samo jednu odliku u fast tracku, postupku a sada prelazimo na dio posvećen nadzoru. Oprostite. Mi imamo odluku na koordinatorima da odluka je bila da ćemo se vratiti na probleme prije ljeta i da nećemo, da nećemo ići na fast track. Naravno, bude li potrebno i kada bude potrebno. Mi smo na neki način specijalisti u, u tome. Imam samo jedan komentar. Ako komisije e, u posebnom dosjeu predlaže ove amandmane, onda E, to e, onda odluka ovisi o odboru. Dakle, što će biti o, e, s ovim dosijeom? Mi moramo odlučiti hoće li taj prijedlog, taj dosije ići u fast track. Ne znam je li odluka na koordinatorima i je li to znači da se te teme ne otvaraju na sastancima odbora. No, ja se nadam da ćemo to moći učiniti, dakle ponovo otvoriti te teme na odboru. Sada prelazimo na sljedeću točku a to je točka vezana za nadzor. Markus će prvi govoriti, e, potom bi trebali se javiti potpredsjednici, no e, ne znam e, ne znam hoće li se itko pojaviti, ja imam jedan važan sastanak pa ću se, nadam se, vratiti. So, good morning everybody. Dobar dan svima. Bavit ćemo se nadzorom nad delegiranim aktima i provedbenim mjerama. Imamo dva izvješća danas. Kao prvo, pozdravljam gospođu Zalevsku iz ESME gospodina Van Valzuma. Tko od vas dvoje želi početi? Komisija prva. Eto, gospođa Zaleska ima riječ. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče i poštovani članovi ovog odbora, dame i gospodo, želim kao prvo zahvaliti na ovoj prilici, prilici da s vama raspravljamo o, uredbi e, o kreditnim institucijama prijeći ću ravno na stvar komisija je dobila zadatak na temelju uredbe to tako e, da provodi takozvane drugorazinske e, mjere svi ti mandati, svi ti zadaci su u potpunosti obavljeni. E, sav posao je obavljen već u listopadu 2016. Mi smo usvojili nekoliko dokumenata u rujnu 2014. usvojili smo tri e, regulatorska e, standarda koje se odnose na europsku platformu rangiranje Dakle, e, isto tako o objavljivanju informacija što se tiče strukturiranih financijskih instrumenata. Drugi e, Drugo postignuće je izvješće e, završeno u listopadu 2015. o prikladnosti procjene kreditne kredibilnosti. I prošle godine e, u listopadu 2016. uzvojili smo izvješće koje e, pregledava situaciju na, e, na kreditnoj razini te procjenjuje procjenjuje sve propise vezane za kreditne agencije mi smo imali sve te e, mandate i e, sve smo ih e, učinkovito obavili. Prošlogodišnje izvješće ima nekoliko ključnih zaključaka koji su donosene na temelju povratnih informacija i doprinosa iz ESME zaključi se odnose na glavne ciljeve uredbe. Kao prvo pretjerano povjerenje u e, kreditno rangiranje. Trenutno ne postoje e, druga, druge mogućnosti nego samo neka dopunska e, sredstva kojim sami ulagači mogu provesti analizu rizika. Komisija stoga potiče nadzorna tijela da i dalje potiču i osiguraju da sudionici na tržištu imaju odgovarajuća instrumenta. A postoje više takvih alata mi ćemo i dalje nadzirati tržišnu situaciju i razvoj događaja. Što se tiče konkurentnosti, odnosno tržišnog natjecanja, unatoč postojećih propisa, tržište je i dalje vrlo koncentrirano. Razlozici, razlozi leže u samoj prirodi tog tržišta. Utječe to su posljedice zapravo ponude i potražnje. Što to znači? Milije su one agencije koje većina ulagača, potencijalnih ulagača priznaje. A ulagači e, se radije obraćaju agencijama koje mogu i pokrivaju što je veći broj institucija tu možemo vidjeti kako mi i dalje nadziremo tržište, no to je možda teško. Teško je promijeniti situaciju. Mi zapravo e, pokušavamo ohrabriti e, ostale za ulazak na tržište. Izmijenili smo nacrte provedbenih e, standarde za mapiranje kreditnih agencija i to na prijedlog samih agencija. Ta izmjena je imala za cilj e, pošteno postupanje kreditnih rangiranja bez obzira kolika je veličina kreditnih agencija. Mi želimo što je moguće veći prihvat malih kreditnih agencija. Tu su i druga važna pitanja, odnosno ciljena, dakle e, rješavanje sukoba interesa i upravljanja Smatramo da mjere koje smo usvojili jesu preventivnog eh, karaktera i na taj način će doprinijeti povećanoj neovisnosti eh, tih eh, institucijama. Isto tako daju alate ESMI kako bi kreditne agencije ispunjavale sve zadane kriterije. Primijetili smo međutim kako e, postoje e, problemi vezani za proporcionalnost nekih mjera, posebice sankcija. Također vidimo da e, ta disproporcija postoji između velikih i malih agencija. Proveli smo i provodimo i dalje analize tržišta i pokušavamo vidjeti kakve učinke bi imale te mreže. Što se tiče financijskih instrumenata, izvješće iz 2016. zaključilo da je e, prerano procijeniti učinak na naše e, uredbe. Dakle, i ovdje moramo nastaviti pratiti događanja na tržištu. Potom je tu prikladnost e, e, procjene e, procjene državnog duga, odnosno kreditne vjerodostojnosti. Trebala bi postojati agencija koja je za to specijalizirana. To bi, po našem mišljenju, stvorilo dodatne troškove možda veće troškove nego što bi bila dodana vrijednost, no tu je i e, potencijalno pitanje, dakle pitanje potencijalne neovisnosti takve e, agencije. Kao opći zaključak e, izvješće navodi kako nove mjere bi trebale imati dugoročno pozitivne učinke na tržište, no treba više vremena da vidimo puni učinak istih tih mjera. To bi u srži bili glavni zaključci e, izvješća. Naravno, komisija u bliskoj suradnji s ESMOM će i u budućnosti pratiti događanja na tržištu. I to prije no što razmotri usvajanje novu mjera. Pratimo pozorno ono što se događa na tržištu ali radimo i s agencijom. Naravno, tu sam za sva moguća pitanja. Hvala na pozornost. Hvala vam, gospodin Fajzen, u ime ESME ima riječ. Hvala vam, poštovani zastupnici, dame i gospodo. Zahvala bih vašem odboru što održavamo ovo zasjedanje o mjerama druge razine. Zahvalan sam na prilici da s vama podijelim neka od iskustva Ustava eh, koje smo do sada stekla vezano uz ova važna pitanja. Prije svega eh, da ću vam određeni kontekst vezano uz rad na drugoj razini ESME, a zatim ćemo pozabaviti se tehničkim standardima unutar 3. I za kraj raspravit ćemo o tome gdje se trenutno nalazimo i čime se bavimo vezano uz blisku budućnost. Za početak opći pregled e, pravnog okvira za agencije za kreditni rating i vezanog rada ESME. Prva regulativa iz 2009. je doista bilo potrebno novo zakonodavstvo koje je po prvi put uspostavilo nadzorni okvir za ovo e, ključne dionike na financijskom tržištu. To je bilo ključno za pozabaviti se neuspjesima koje su doveli do financijske krize 2008. i igralo i nastavit će igrati ključnu ulogu u zaštiti ulagača financijske stabilnosti i dobrom funkcioniranju unutarnjeg tržišta. ESMA CR2 e, uvela je postala jedni nadzornik za to 2011. godine i u toj početnoj fazi naš prioritet je bio uspostaviti Elzu kao vjerodostojnog učinkovitog nadzornika za sve CR-ove koji su registrirani unutar Europske unije. Mjere razine druge usredotočile su se na provedbu struktura za izvješćivanje i nadzornih standarda nužnih za uspostavu tog novog režima. Uz uvođenje cr 3 2013. i mogli smo ići korak dalje što se tiče nadzornih aktivnosti i e, razvoju pravnog okvira. U toj fazi od se zatražilo da razvije tehničke standarde za računalne platforme kao i tehničke savjete o nizu složenih pitanja s ciljem o poboljšanjem transparentnosti i zaštite ulagača. Gotovo četiri godine kasnije, za zadovoljstvo mogu reći da svi tehnički standardi koji su zatraženi od ESME su isporučeni Najvidljiviji standardi su Europska platforma za rating. Ona je u prosincu 2016. pokrenuta i s tom web stranicom ESMA je sada održava jedan portal gdje svi mogu vidjeti kreditni rating za bilo kakav entitet besplatno i na jednom mjestu. Ta platforma predstavlja značajan korak naprijed što se tiče pristupu podacima o kreditnom ratingu i olakšava proces za ulagače ne toliko vidljivo, ali podjednako važno, bilo je uvođenje tehničkog standarda za naknadu, za regulative vezane uz naknadu, a regulativa koja se toga tiče će omogućiti ESMI da time to nadzire i provjerava da li postoje kakve diskriminatorne prakse i da se svi pridržavaju načela poštenog tržišnog natjecanja te da se sukobi interesa onemoguće. Uz razvoj tehničkih standarda ESMA je komisiji pružila tehničke savjete vezano s niz složnih područja, primjerice dinamika unutar tržišta CRA i alternative kreditnom ratingu. Neću ulaziti u konkretne detalje, ali e, neke ključne stvari bih iznio. Vezano uz pretjerano oslanjanje na kreditni rating, bilo bi teško pozabaviti pa se potpunosti s ovim pitanjem dok nemamo ključne dijelove e, zakonodavstva Europske unije koje će prestati baviti se kreditnim rejtingom. Dakle, važno je prepoznati važnost e, kreditnog rejtinga za korištenje mjera koje se temelje na tržišnim cijenama ili primjerice na nekim drugim alternativama, zbog čega sam mi usredotočujemo na o, o, smanjenje mehaniziranog oslanjanja na kreditni rating. Kako bismo tu poruku prenijeli drugima, radimo s kolegama Untarebe i OPE kako bi se razvila dobre nadzorne prakse za tijela u ovom području, a to je objavljeno u prosincu prošle godine. Što se tiče tehničkog savjeza vezno sukoba interesa i tržišnog natjecanja, Usprkos nekim inicijativama unutar CERA3, e, tržište u Europskoj uniji dalje je usredotočeno na 3-4 najveća CERA i što se nas tiče nastavit ćemo radići sa drugima kako bismo se pobrinuli da tržišno natjecanje funkcionira što je učinkovitije moguće. Zato smo razvili e, briefinge nadzorne kako bismo uskladili naše pristupe vezano s imenovanjem manjih CRA-ova i također bih ukazao na učinkovitost moći ovlasti za sankcioniranje ESME. Smatram da je moguće refinirati te ovlasti kako bi se odgovornost CRA-ova mogla mogla zaživiti i kako bismo došli do odvraćajućeg režima sankcija. To možemo postići a, ukoliko se svi zahtjeve za sve zahtjeve djeluje na temelju regulative. Vjerujem da su takve promjene nužne kako bi se vjerodostojnost nadzornog okvira proveli u praksi. Također bi se pozabavio područjem na koje se planiramo usredotočiti u budućnosti. Kao što ste u proteklim mjesecima vidjeli, ESME izdala jedan konsultacijski dokument o reviziji smjernica režima za agencije za kreditni rating Europskoj uniji radi se o režimu koji omogućava da CRA treće zemlje dobije podršku europskog CRA te da ga se koristi za regulatorne svrhe u Europskoj uniji. S obzirom da to da je znatan udio e, kreditnog rejtinga u EU nešto što se kroz taj režim podrške uvodi, revizija smjernica do sredine 2018. bit će nužna kako se pobrinimo da ove rejtinzi i dalje ispunjavaju visoke standarde koje su predviđeni u regulativi CRA i koje ESMA i očekuje. Zaključno, zahvaljujem na vašem interesu e, za rad ESME unutar CRA mi smo posvećeni učinkovitom nadziranju učinkovitosti regulative kako bismo se pobrinuli da i dalje pruža visoku razinu zaštite za ulagače i korisnike e, rejtinga, financijsku stabilnost te glatko funkcioniranje jedinstvenog tržišta. U provođenju toga natemeljit ćemo se na našim nadzornim iskustvima i koristiti sve raspoložive lakte, uključujući ukoliko to nužno, reviziju postojećih tehničkih standarda. Spreman sam odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala. Hvala vama, možemo započeti sa izvestiteljima u sjeni. Paul Tang prvi ima riječ. Hvala, hvala komisiji Jesmi što su ovdje, što su kvalitetno radili na ovome, no narav samog sastanga je da ne samo gledamo eh, ono što je ostvareno, već i na ono što nije ostvareno, pa se tu unaprijed ispričavam. Dakle, postoji razloga da se pozabavimo i time što nije napravljeno e, sam poprilično nezadovoljan nekim stvarima osobito ukoliko komisija kaže da nema alternative. Jer suočavamo se sa problemima sa vrlo skoncentriranim tržištem, tri poduzeća koje zauzimaju 93%, e, to mogu dodati da se radi američkim poduzećima, a i ne dolazi ni do kakvih promjena, ne možemo očekivati promjene. Dakle, ako se to poveže s činjenicom da male agencije za kreditni rating CRA-ovi nam govore da ECB zapravo blokira njihov ulazak na tržište. Mislim da ne možemo se jednostavno opustiti i čekati daljnji razvoj događaja. Mogu prilično precizno predvidjeti, kao i vi vjerojatno, kakav će biti taj razvoj događaja. Doći će do dominacije tih triju poduzeća u nedolazećim godinama i ja vjerujem i dalje, nadam se da je komisija u raznolikost mišljenja, u tržišno natjecanje, tako da bih doista volio da dođe do novih poduzeća koje ulaze na tržište, kako bi došlo do e, različitih e, mišljenja i stajališta vezano s kreditni rating. Ne razumijem zbog čega komisija na neki način paušalno odbija zamisao javne agencije za kreditni rating, jer to bi tu svoju raznolikost omogućilo, bio bi još jedan konkurent i radilo bi se o neprofitnoj instituciji na tržištu, što je dobro za tu raznolikost e, koja težim. Možete li nam dakle reći nešto o tome? Zbog čega ne jedna takva javna agencija? I također recite nam nešto o ulozi ECB-a u blokiranju malih cera poduzeća, u, odnosno blokiranju njihovog stupanja na tržište. To je ono čime nisam zadovoljan. Sljedeća stvar je da Europski parlament uviđa alternative e, na kojima Europska komisija nije radila. Prije svega pretjerano pouzdanje i to tim se unutar STS-a bavimo trenutno, o sekuritizaciji. Dakle, postoji to pre, preveliko pouzdanje na agencije, a Europski parlament bi želio promijeniti hierarhiju stvari. E, zbog čega ne bismo standardizirani pristup učinili e, značajnijim od eksternog kreditnog ratinga. Druga mogućnost je, ne postoje trenutno e, baze podataka o strukturiranim proizvodima, što Europski parlament predlaže unutar STS dosije, kako bismo se pobrinuli da imamo dobar pregled tržišta za nadzorna tijela, ali isto tako, što mislim da je ključno, da ulagači imaju raspoložive informacije koje su im potrebne kako bi procijenili te strukturirane i iznimno složene proizvode. I rekao bih da, postoje različiti pristupi, postoje alternative koje su moguće i parlament na tome e, radi. I sretno se što imamo široku podršku cijelog parlamenta. Za kraj, 7 od 41 registrirane kreditne agencije su lucirane u Velikoj Britaniji. Dakle, zanima me što mislite kako će se ta situacija razvijeti u budućnosti s obzirom da uz tu preveliku koncentraciju i preveliko oslanjanje na CRA-ove, dakle, što će to značiti ukoliko ćemo i dalje imati agencije koje su smještene u Velikoj Britaniji, a ne potpada više pod europsku regulativu? Hvarapol. Riječ ima sada govornicu ime klubova zastupnika, e, zastupnica Pjeti Kajnin u ime EPP-a. Hvala. Prije svega, suprotno kritici koju smo upravo čuli, ja bih rekla sam poprilično zadovoljna sa radom komisije i ESME. Prije svega, postoje probleme vezane uz CRA, a jedan je vrlo snažna tržišna koncentracija. No, s druge strane, ja ne vidim nikakvu vrijednost javne agencije za kreditni rating, da li što se tiče kreditnog boniteta, da li što se tiče pretjeranog pozdavanja na takozvano to javno mišljenje, dakle bez ikakvih loših namjera, takav rating lako može biti jednako loš kao i neki drugi, jer svrha kreditnog ratinga je nešto poput vremenske prognoze. Možete očekivati da će koristiti kvalitetnu metodologiju, imati neku pozadinu, ali nemate tu objektivnu analizu ili razumijevanje toga kakva će biti budućnost ili što će se dogoditi. Dakle, tu ono što je najvažnije je dobar nadzor. transparentnosti, kvaliteta kreditnog ratinga i mislim da europska platforma za kreditni rating kada se još malo razvije, će moći postati takav jedan forum za stvaranje dubljih analiza i mogućnosti usporedbe pojedinih ratinga. I zapravo je Rado bih da postoji e, raznoliki pristup rejtinzima, jer rizik je mnogo veći kada mislite da imate objektivne e, podatke u slučaju gdje to nije tako. Dakle, tržišna koncentracija je još jedno pitanje kojim se moramo pozabaviti i tu bi bolje bilo imati veću raznolikost kreditnih agencija u Europi, ali tu ne možemo baš mnogo učiniti s obzirom na to koliko je to skupo i zahtjevno, tako da ne vidimo mm, velik broj mm, novih dionika na tržištu, slično kao i u bankovnom sektoru. Ono o čemu bih voljela više čuti je kako će funkcionirati dalje, koliko kvalitetno funkcionira naš nadzor što se tiče upravljanja ovim agencijama i nekih prikrivenih sukoba interesa, neke dakle, stvari koje nisu planirane, ali postoje neke nesvjesne pristranosti pri analizama, da li se radilo o privatnim ili javnim dionicima. Dakle, to je nešto na što bih voljela da se ESMA više usredotoči u budućnosti. Također zbog koncentracije tržišta sve više smo ovisni o eksternim rejtinzima, u budućnosti će to biti još više slučaj kako bi se razvijelo razvio takav kvalitetni nadzor i proces pružanja podrške e, vanjskim agencijama. Zatim, pitanje vezano uz budućnost. Znamo da se radi na održivom financiranju komisiji, raspravlja se mnogo o tome da li učinkovitost korištenja resursa i klimatski rizici bi trebali biti uključeni u kreditni rejting u budućnosti, a i regulativa prve razine ne regulira na način na koji bi trebala te teme, postavlja se pitanje planira li komisija integrirati te aspekte u njihov budući e, rad vezno uz kvalitetne procjene ili pitanja upravljanja ili pak regulatorne tehničke standarde druge razine. Hvala. A sada za Eker e, Izvo, e, e, govori predstavnik EKR-a. Hvala predsjednice. Kada sam započeo rad na CRA-ovima, radio sam gospodinom Gozesom, Dominici, tako je to bio doista jedan od prvih dosija kojim, kojima sam se počeo baviti 2009. godine, a od tada rekao bih da su ciljevi parlamenta ostali isti. Želimo povećati transparentnost, i smanjiti mogućnost za sukobe interesa. Zahvaljujem komisiji jesmi na njihovim izlaganjima. Mislim da je regulativa koju smo do sada usvojili je pripomogla u ostvarenju ovih ciljeva. A isto tako željeli smo i smanjiti ovisnost o kreditnom rejtingu i povećati konkurenciju. I tu mislim da smo e, većim dijelom neuspjeli. Ali to nas ne bi trebalo iznenađivati jer ne mislim da je moguće izdati regulativu, direktive odavde i očekivati odjednom da dobimo cijeli niz novih tržišnih dionika, a da tržište samo odjednom odluči da će se manje pouzdati u kreditni rating. Osobito kada mi u parlamentu niti sami to ne činimo. Jer dok sam ja bio izvjestitelj u CR3, i pokušavao zakonodav, zakonodavno smanjiti tu ovisnost, bio sam i izvjestitelj o solventnosti 2, koja je pokušavala kodificirati činjenice da različite institucije mogu ulagati samo određene instrumente koji imaju određeni kreditni rating. Dakle, nemojte se iznenaditi ako imate proturječne rezultate kada i ovaj naš dom e, izdaje regulativu zakonsku koja ide u suprotnim smjerovima. Jasno, na to ukazivao prošlosti, ali bez koristi. Što se tiče tržišnog natjecanja, pitao bih komisiju, jesmo kakve su oni procjene učinili vezano s dodatno administrativno opterećenje koje e, sva ta regulativa nameće agencijama za kreditni rating CRA-ovima. Naime, tri velika američka poduzeća koje je gospodin Tang spomenuo i koja osobito ne voli, su u mnogo boljoj poziciji da se nose s tim administrativnim poduzećem nego novi dionici na tržištu a zatim se čudimo da sva ta dodatna administracija se nameće novim poduzećima i zbog čega onda se čudimo samo te tri velika poduzeća dalje profitiraju, a drugi ne. Zanima me da li postoji nekakva takva procjena a vjerojatno se radi o toj dodatnoj administraciji koja otežava stupanje na tržište novim dionicima. Ne iznenađuje me dakle da komisija ne vidi vrijednost u Europskoj agenciji za kreditni rating. Moj klub to tvrdi od samog početka. Isključiva svrha takve agencije bilo bi da ulagačima e, kaže koliko bi sjajno bila ulagati u grčki dug. Dakle, radili bi se o čistoj politici i nitko na to ne bi obraćao niti najmanju pažnju. I ukoliko gospodin Tang, socijalisti i zeleni kolege smatraju da je to nešto vrijedno, upotrebite svoj vlastiti novac, uspostavite takvu agenciju i vi ulagačima recite kako bi sjajno bilo ulagati u grčki dug i vidite koliko ćete biti uspješni na tržištu. Ja mislim da je to potpuno trošenje vremena i javnih sredstava. Primijetio sam da posljednji RTS stupio na snagu 1. siječnja 2017. Tako da doista mnogo pre rano za procjenu da li je taj regulatorni tehnički standard bio uspješan ili nije. I donekle me također brine što vidim da se sada konzult provode o dodatnoj regulativi što se tiče pružanja podrške, endorsementa, jer doista smatram da imamo jedan problem sa pretjeranom regulativom. Nikada ne omogućava, ne dopuštamo financijskim institucijama jedno razdoblje mira, već se uvijek pokušava nešto mijenjati, uvijek na nečemu radimo. I kada smo se prethodnom točkom dnevnog reda bavili CRR-om, smo o istoj stvari govorili. Tek su se banke navikle na jedan, jednu regulativu, a mi ju odmah mijenjamo. Dakle, za Boga miloga, pustite kreditne agencije na miru, barem par godina, prestanite prčkati jer nećete ništa postići. Dajte im dvije, tri godine, napravite jednu smirenu procjenu na kraju tog razdoblja i tada procijenite da li su nužne bilo kakve daljnje promjene. ESMA uvijek govori koliko vam nedostaje osoblja, trebate više sredstava, imamo toliko odgovornosti. Nemojte s ovime baviti. Pustite stvari par godina. Hvala. To e, očito ne sprečava ovo e, overregulation ne sprečava osnivanje novih agencija koje vidimo. No, no se nima riječ. Hvala predsjednice. Hvala i komisiji ESMI za ovu razmjenu mišljenja i za ove izvještaje komisije ESMI. E, mjere nivoa 2 daju nam dobru mogućnost da vidimo jesmo li bili uspješni na tom području. Mm, poticanje tržišnog natjecanja u e, agencijama za rejting je bio glavni cilj. Imam nekoliko pitanja što se toga tiče. Mm, to je kao e, nogometne utakmice u Nizozemskoj. Imamo uvijek e, tri glavna kluba mm, i onda dolazi Ajax E, i on će biti šampion ove godine. Tu usporeda prestaje u nogometnoj ligi u Nizozemskoj još je uvijek moguće da i neki drugi tim e, postane šampionom, što se nedavno desilo. Međutim, kod rating agencija to nije slučaj. Oligopolija ima 93% e, tržišta to su ova tri velika poduzeća, tri velike firme, a e, drugi su svi mali igrači. Činjenica je da većina e, rating agencija nisu priznate kao vanjske e, agencije za procjenu boniteta. Što se tiče um, kanadske agencije, i priznavanja, e, to je dovelo do većeg pristupa tržištu. Komisija je rekla da neće to slijediti. Da li su e, komisija i ESMA razgovarali s tim poduzećem? Ima li kakvih konkretnih zaključaka? Drugo pitanje. Amandmani uredbe 2013. E, je uveo zahtjev da se E, u, kod izdavatelja uključi i druga a, rating agencija. U izvještaju od 2016. komisija je rekla da je bilo prerano da se e, ocjeni učinak ove odredbe, ali e, ona zasigurno nije provedena u potpunosti na nacionalnoj razini nakon šest mjeseci e, e, kakva je ocjena e, komisije, da li je odredba provedena u Europskoj uniji, da li je dobrovoljna narav priroda u, u uredbe kriva što nije provedena? Kakva je prihvaćanje na strani ulagača? da li je to procjena ostavljena subjektovnom nalaženju e, izdavatelja i na kraju e, komisija je lani rekla da sankcije u slučaju subok, sukobu interesa nemaju zastrašujući ili odvraćajući učinak što je učinjeno na tom području da se to ispravi hvala lijepa E, sada za zelene i guje e, gospođa Mariza Matijas, ona nije ovdje, e, nema zamjene. Zeleni ipak imaju riječ. Hvala gospođo predsjednice. Sjećam se dobro rasprava koje smo imali u ono vrijeme, od 2009. naime Htio bih reći da smo imali jasne ciljeve i stoga je legitimno da sada ocjenimo jesmo li te ciljeve postigli ili ne. Bilo je jasno, želi smo više konkurencije, više aktera na tržištu i ta pitanja je legitimno postavljati kao što je to i rečeno u respektivnim zakonima e, Eh, Ashley Foxu želim reći da zeleni nitko nisu bili za javnu rating agenciju. Treba se podsjetiti naših rasprava. Uvijek smo zagovarali eh, za eh, zakladu koja je izvan političkog utjecaja i ja se također bojim kao i vi da bi to e, bio e, pod pritiskom javnosti i da ne bismo dobili poštenu procjenu. Mm, e, pogledamo, pogledajmo u literaturi kako bi izgledale alternative. Imamo prostora između javne rating agencije i oligopolije koju imamo u sadašnjem trenutku. Imamo nove aktere, privre, privatne aktere, a imamo i mogućnost da imamo drugačiji sustav dodjele e, rejtinga. To bi mogla biti zaklada za rejting kako bi manji akteri također dobili dio tržišta izdavatelji ne mogu sam, sami odlučivati o izboru rating agencije. Oni uvijek biraju jednu od ove tri e, velike agencije. E, je li ta mogućnost uzeta u obzir? Slažem se u jednoj stvari s Ashleyem moramo uložiti mnogo više sredstava u provedbu postojećih propisa. jedan propis je članak 8b e, e, za informacije o strukturiranim financijskim instrumentima. Kako bi se olakšalo za nove aktere na tržištu da uđu u tržište. Htio bih zapitati gdje je baza podataka što ste napravili e, da ESMA e, ispuni obaveze iz članka 8b. Kako stojimo sada sa tom provedbom? Što ste učinili da bi osigurali kako bi zakon koji smo izglasali bude i proveden? Ako on nije proveden, možete li nam dati rok do kada će se to učiniti, kada će se osigurati provedba zakona? Hvala lijepa. E, ja e, bih htjela govoriti u slobodnom javljanju za riječ. E, ima li drugih javljanja za riječ? Mm, mm, mm, Vratila bih se na, kao što je Paul Tong napravio, e, zahtjev Europskog parlamenta. EKR mm, e, e ima cilj koji nije moguće postići. Osim Europske rating agencije, mislim da je parlament inzistirao za uključenje E, socijalnih i okolišnih e, kriterija u e, rating. To je sada sve aktualnije. Dodala bih da ako danas moramo ponovno pripremiti zakonodavstvo, dodali bismo obvezu za kvalitetu fiskalnih izvješća mm, trebamo obratiti pažnju tim pitanjima mm, pitanjima kredibilnosti i fiksalnih e, praksi koje su štetne Europski parlament također želi znati kako rating agencije mogu e, e, interferirati sa političkim procesom ili E, demokracijom. Bila sam vrlo šokirana činjen kad je Standard Poor's e, e, dao rating kredibilnosti kandidata u prvom krugu francuskih izbora i kad su ocjenjivali mogućnost pobjede gospodina Makrona ili gospodina Fiona. Čini mi se da model koji predstavlja e, postupak e, e, poticaja ili podržavanja rating agencija može se koristiti i na drugim područjima i to u okviru, u okviru Brexita E, da li bi to mogao biti model koji bi se usvojio u registriranju e, drugih e, struktura, drugih tijela mm, ili poduzeća, a ne samo rating agencija? Mm, ko će sada, imamo još sedam minuta, ko će prvi, idemo istim redom. Prva ima riječ komisija. Hvala lijepa predsjednice moram reći da e, e, ovdje imamo mnogo pitanja i ne znam točno gdje bih počela. Ako ne pokrijem sva pitanja, molim e, pošaljete mi ta pitanja pismeno, pa ću na njih kasnije odgovoriti. Što se tiče tržišnog natjecanja, mnogi su o tome govorili. E, imamo i u komisiji stalno istu raspravu. Nismo zadovoljni situaciju. nastojimo naći načine kako ispraviti situaciju. E, tržište e, u velikoj mjeri diktira način kako ulagači i izdavatelji koriste agencije za rating Mm, teško je nametati stvari i postići trenutne promjene. Međutim, za nas je još uvijek važna transparentnost, e, kvaliteta, upravljanje e, i izbjegavanje sukoba interesa. E, to daje rejtinzima njihovu kvalitetu i osigurava i ulagače i izdavatelje što se tiče ulaska novih e, agencija, tu smo mnogo učinili. Imamo sada mnogo malih e, e, agencija koje na EZMA nadzire. Teško je naći nišu u ovoj situaciji na tržištu. Imamo analizu i povratne informacije od tih agencija. I to nam pokazuje da moramo raditi na proporcionalnosti i naročito na sankcijama. Te one su ogromne za male agencije, a za velike agencije su gotovo nezamjetne proporcionalnost još nije postignuta. Sada e, u komisiji radimo unutarnju procjenu da bi vidimo što možemo postići na području, a da ne kompromitiramo kvalitetu rejtinga. E, to je i cilj e, propisa. Što se tiče kriterija E, socijalnih kriterija, kriterija za okoliš. To je pitanje na koje e, ESMA može odgovoriti. E, a što se tiče prevelike ovisnosti o vanjskim rejtinzima, mi smo predložili različite instrumente koji se mogu koristiti da se ta ovisnost smanji Međutim, mnogi od tih instrumenata e, su skupi, naročito za individualne ulagače. Imaće pristup informacijama, e, platforma daje tu e, te informacije. Te informacije su važne za individualne ulagače. Mnogi instrumenti, međutim, su skupi, kao što sam rekla. E, e, što se tiče e, Europske središnje banke, ona ne smatra mnoge od tih malih agencija relevantnima. Ne znam kakva je zapravo sadašnja situacija E, to, to je jedna stvar koju ću zabilježiti i poslije vas o tome izvijestiti e, reći ću kolegama u upravi da je ta točka također razmatrana na ovom sastanku. A što se tiče osvješćivanja o ovom pitanju, mi nastojimo poticati sve ove instrumente i e, učiniti ih vidljivijima na tržištu. To će međutim potrajati. Na, naši propisu su relativno novi. E, neke mjere su, su postale primjenjive tek početkom ove godine. One su nove za tržište po našem mišljenju trebamo još vremena kako bismo vidjeli kakav je učinak e, e, tih mjera. O nekim temama, e, sankcije, proporcionalnosti i tako dalje, na tome već radimo. Ne znam jesam li odgovorila na sve, sva pitanja. vrlo će nam biti drago ako dobijemo vaša pitanja i kasnije odgovorimo na njih. Hvala. Esma ima riječ, izvolite. Hvala predsjednice. Zaista čuli smo mnoga pitanja. U prvom redu da kažem da mi nismo e, nadležni za e, nadzor konkurencije pa nas to ograničava. Na osnovi e, E, ESMA se fokusira naročito na kvalitetu e, rejtinga i na postupke koji se e, koriste pri donošenju rejtinga. Ova tri velika društva američka nisu iznimka. ESMA troši mnogo vremena i ulaže velike napore u E, upravljanje, metode e, upravljanja e, agencija i o nadzire neovisnost nezavisnih članova uprava, što daje osnovu za kvalitetu. Još jedna stvar koju trebamo shvatiti je e, da na ovakvom tržištu imali novih e, aktera e, kako je moguće ući u to tržište statistički odgovor je ne u sadašnjem trenutku imamo 39 registriranih agencija 25 od njih E, ako ih, e, one se i grupiraju pa i zapravo ima 25. Svake godine imamo dva ili tri nova aktera na tržištu. E, moguće je dakle ući na tržište ipak. Što se tiče podrške, smjernice za podršku zašto dajete toliko nove regulative mi želimo pomoći agencijama želimo ih usmjeriti u pravom smjeru prema tome te smjernice e, se moraju revidirati zbog činjenice e, u prvom redu to je obveza zakonska obveza e, mi e, zapravo e, ne množimo zakone, već dajemo samo smjernice. Što se tiče e, izbora malih agencija, rating agencija, davali smo upute tim agencijama koje im mogu pomoći da se snađu na tržištu dajemo im formalnu osnovu e, koja im pomaže da se pridržavaju specifičnih propisa. Strukturirani financijski podaci, to je spomenuto. Mislim da je to važan instrument, ili može biti važnim instrumentom na tržištu. Na tome radimo kao dio SDS e, e, zahtjeva i to će biti uključeno u proces SCS-a. E Imaćemo javnu bazu podataka koja će omogućiti zainteresiranima da se lakše snađu na tržištu. on endorsement and uključivanje ovih modela u e, pregovorima o Brexitu. Ako to, e, to gledate e, sa stanovišta postojećih rejtinga, 72 tih rejtinga dolaze izvan Evropske unije. Vidite tu substancu substancu cijele te stvari. Stoga su ove smjernice važne kako bismo pojasnili e, ulogu ESME u nadziranju e, ovih e, vanjskih rejtinga. S obzirom na činjenicu da će Britanija sada postati treća zemlja a da su velika poduzeća, rating poduzeća bazirana u Londonu, naš je nadzor vrlo važan. I na kraju o, ERP-u to je upravo počelo. Mislim da je, smo počeli prošle godine to je vrlo e, zanimljiva baza podataka e, e, i za buduće tržište. Vidjet ćemo što će se dogoditi kad to počnu ljudi više koristiti na tržištu. Ne znamo još za sada koji će biti učinak RPA. A pitanje sukoba interesa, možete li o tome nešto reći? E, sukob interesa. To je e, jedan od velikih prioriteta u nadzoru. Mm, pokušao sam na to odgovoriti u prvoj točki kad sam rekao da je fokus nadzora ESME mm, da je to fokus nadzora ESME. Ako gledamo, na primjer, neovisne e, neizvršne direktore i strukturu upravljanja e, važno je ublažiti posljedice e, sukoba interesa jer to može naravno štetiti kvaliteti rejtinga. Za ESMU mi naravno radimo u okviru razine 1 i 2 u, unutar našeg mandata uh, mi se fokusiramo na ove elemente upravljanja. Hvala lijepa na ovoj razmjeni mišljenja. Mm, to je vrlo važno područje za naš odbor. Mm, uh, ova su nam dva izvješća vrlo važna. Ovime smo uh, završili ovu točku. Sada dolazimo na točku 11 našeg dnevnog reda. Gospodin Taran nije ovdje. Imamo zamjenika pa možemo govoriti o ovoj temi. Radi se o, o prijedlogu direktivi vijeća o mehanizmu rješavanja sporaza povezani s dvostrukim oporezivanjem u Europskoj uniji. Gospodin Van Neuhl ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, dragi kolege. Hvala vam na svim iznesenim amandmanima. Čini se da postoji široki konsensus kako poslovni subjekti moraju plaćati porez tamo gdje ga ostvaruju a da dvostruko oporezivanje ima štetan e, učinak. E, kad kad oni radije e, u to ulaži novu, radije podlježu dvostrukom oporezivanju nego ulaze u teške postupke toga dogazivanja. Zbog toga je izvjestiteljica bila sretna glede amandmana koji su naglasili kako to mora biti učinkovito riješeno, djelotvorno i pravno obvezujuće. Naglašavamo u ovom izvješću kako postoji e, prostor za e, e, širenje područja djelovanja rješavanja sporova. Također tu predlažu se prilagodbe područja primjena E, tamo gdje se mehanizam pokaže pozitivnim e, može se primijeniti na sve sporove vezane za dvostruko oporezivanje. Sretni smo na povratnim informacijama u vezi amandmana. Kao što je već rečeno, porezni obveznici ne bi trebali trpiti sankcije. U amandmanima se predlaže da se svi pretjerano plaćeni porezi moraju vratiti obveznicima. No to treba reći iako je jasno samo po sebi. Također predlažemo i kraće e, rokove, to pozdravljamo. Europski parlament treba imati čvrst stav kada je riječ o nepotrebnim i nerazumnim e, opterećenjem, dodatnim opterećenjem. Vaš izvjestitelj već je prije naglasio da ono na što je upućeno savjetodavno povjerenstvo, da bi svi članovi trebali biti neovisni. Imamo i stalno savjetodavno povjerenstvo koje koje bi pridonijelo glatkom rješavanju sporova, nego bi isto tako izgrađivalo vještine njegovih članova. Takvo povjerenstvo moglo bi pridonijeti transparentnosti cijelog postupka. Također, još jednom želimo naglasniti važnost e, učinkovitosti E, učinkovitog sustava poreza na dobit. Zahvalni smo što postoji široki e, konsensus prema poštenijem poreznom sustavu. Biće još amandmana koje ćemo vam podijeliti. Još jednom zahvaljujemo na vašem na vašim amandmanima i na tajništvu e, koji nam je dalo podršku. Moram se međutim vratiti e, na moje mjesto i prepuštam ovo mjesto predsjedniku. So, next speaker, sljedeći govornik, izvolite. Hvala predsjedniče. Što bi trebao sada reći nakon ovog divnog e, uvoda u ime izvjestitelje? Mislim da smo dobro počeli. Veselimo se i e, kompromisima. Sada bih rekao da podupirem izvjestitelja, on ide u pravom smjeru, zahvaljujem mu e, da ističe važnost ubrzavanja mehanizma rješavanja e, sporova. Htio bih reći e, stalni savjetodavni odbor u ubrzavanje rješavanja je važno jer ne možemo imati situaciju da poduzeća čekaju godinama na rješenje E, e, moramo skratiti rokove rješavanja. Još je jedan potencijal za e, ubrzavanje Postoje kod svakog rješavanja. Možemo to možemo pospješiti ako imamo stalni odbor za savjetovanje Mm, to bi ubrzalo rješavanje spora, a i povećalo e, povjerenje između e, aktera u sporu. Mm, e, takav odbor još ne postoji, i pa bi bilo važno da imamo i E, da taj e, odbor osnujemo jer onda e, takva vijeća ne bi trebala postojati u državama članicama. Odnos ovog instrumenta prema drugim pravnim instrumentima. Drugi postojeći pravni instrumenti su recimo UCIC i bilateralni sporazum o dvostrukom oporezivanju. Mm, ova E, e, direktiva e, mora pogodovati poreznim obveznicima ona mora dati čvrste i brže rokove mm, moramo naravno imati koordinirani pristup unije rješavanju sporova a treće dragi kolege i kolegice E, e, e, radi se i o odbasivanju tužbi. Ako tužba nije prihvatljiva ili dopustiva, onda se može odbiti, ali po mom mišljenju je važno da članak je peti nadopunimo. Moramo porezne obveznike obavijestiti o uvjetima odbacivanja E, ja se slažem sa izvjestiteljem i zahvaljujem mu. Hvala vama. Tri minute. Da ja zamjenjujem Liz Dod koja nažalost nije mogla danas biti s nama. Ja ću pročitati ono što je napisala. Hvala izvjestitelju kao i, na, kao i svim drugim kolegama na konstruktivnim amandmanima. Oni su međusobno vrlo slični i konsolidirat će se tijekom traženja kompromisa. Ovo je dobro izvješće koje će pomoći mnogim poslovnim subjektima u unijama kako bi izbjegle opasnosti dvostrukog e, oporezivanja. Također željeli bismo e, vidjeti da se primjeni napokon CCCTB, konsolidirana zajednička porezna osnovica, a u međuvremenu ovaj prijedlog će e, ostvariti veće povjerenje raznih gospodarskih subjektava. Izvjestitelji grade na već postojećem komisijinom e, prijedlogu smanjujući rokove tijela da riješe sporove. Mi bismo željeli e, doista to podržati, to smanjenje e, rokova i uskladiti ga s godišnjim poslovnim ciklusom. Također moramo smanjiti opterećenje na mala i srednja poduzeća koje bi se mogli e, e naći u ovim e, e, sporovima. Također važna su i važna su, važni su i porezni sporazumi između zemalja koji bi svemu potpomogli mala podezeća e, vrlo često suočena su s vremenskim e, pritiskom da daju odgovore e, nadležnim tijelima. Nadležna tijela moraju pravodobno sve subjekte obavještavati o onome što se događa u postupku bude li e, e, drugačije mi e, nećemo to moći poduprijeti. Također tražemo reviziju direktive. Smatramo da treba vidjeti hoće li se ona dalje primjenjivati ili ne. Tijekom revizije nadajmo se da ćemo već postići dogovor o CCCTB-u Također još jednom zahvaljujem izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni na amandmanima i nadamo se i daljnjoj konstruktivnoj suradnji. Hvala. Hvala ECR-u. Za ECR, oprostite, Pirko. Evropske unije moramo konačno doći do zaključka. Imamo um, veliki rast nematerijalnog gospodarska, nejasna situacija oporozivanja među državama članicama nije prihvatljiva. Stoga trebamo bolja pravila igre za to područje. Prijedlog komisije je dobar u glavnim točkama Potrebne su radikalne promjene. Imamo nekoliko amandmana i nadamo se da će rezultat e, biti prihvatljiv. Rješavanja sporova mora biti otvoreno, mora proteći u određenom roku što je dobro kako za poduzeća, tako i za osoblje. Mora biti fleksi, postupak mora biti fleksibilan i siguran. Sada imamo razne prijedlegu e, skraćenje rokova obrade u komisiji, to je prihvatljivo, ali moramo e, izbjeći rizike i za države članice i za e, društva. Imamo velike razlike u e, resursima država članica Sporovi se moraju rješavati brzo, ali možda neke države trebaju više vremena za to. Trebamo e, internacionalizaciju gospodarstva, međunarodnu razmjenu. E, ovdje imamo tehnički i pravno e, gledano teške situacije. Nadamo se da ćemo na području dvostrukog oporezivanja postići e, bolje rezultate u budućnosti. Mm, koji puta su međutim potrebni dulji rokovi obrade. Trebamo veću transparentnost, naročito e, i kod izbora stručnjaka u rješavanju trgovačkih sporova vidimo da mala grupa međunarodnih stručnjaka može mnogo postići. Moramo se pobrinuti da mm, se izbjegnu sukobi interesa e, i tu moramo biti transparentni. Moramo e, izbjegavati sukobe interesa. Bilo bi dobro mm, da se ove grupe stručnjaka koji puta i mijenjaju za GUNGL. Miguel Urban Crespo. Hvala predsjedniče. Mi trenutačno smatramo da velike kompanije sudjeluju u eroziji porazne e, osnovice, odlaze u zemlje gdje je ta osnovica niža gdje je porez na dobiti 1%, e, a naš sustav e, gubi, odnosno regresivan je. Dakle, na neki način e, nadležna tijela potiču i pomažu velikim tvrtkama. To je najveći problem e, europskog poreznog sustava jer potkopava, suverenitet e, država i javnih službo. To mora biti naš prioritet. Danas se bavimo upravo subrotnom. Mi se bavimo marginalnim slučajevima dvostrukog oporezivanja. No to nije glavni problem, nego dvostruko ne oporezivanje trebamo se koncentrirati na borbu e, na pravi problema, a ne ovaj je marginalni. To nas zabrinjava. Ne e, dijelimo interes izvjestitelja da se sve ubrza. Mi zapravo želimo e, upravo suprotno. Mi smatramo da su ti godine dobre. Također, valja dati nadležnim tijelima dovoljno vremena da prouče e, slučajevima. Zbog toga smatramo da su bolji duži e, rokovi, to neće bitno produljiti e, sukob. Mi zapravo smatramo da pravi stručnjaci moraju biti dijelovi odbora za medijaciju. Oni su najkvalificiraniji jer poznaju materiju. Mi smo prezentirali amandman u tom smislu. Također sve to mora biti javno. Tajna, tajni nije mjesto kada je riječ o nacionalnim poreznim pitanjima. To su sve javne stvari, a to će doprinijeti i pravednim odlukama. S druge strane, javnost će biti obavještena i upućena u to kako se odvijaju ti postupci, a to je po mom mišljenju puno važnije. Ne slažemo se s izvjestiteljima. Naime, man se i prijava jer to može garantirati imunitet nekom poduzeću to s druge strane može onemogućiti tijela da provode svoje istrage i zbog toga tražimo da se ova odredba povuče. Hvala. Ernest Utason za zelene. Hvala predsjedniče. Već sam e, rekao da je najvažnije imati pravo do e, pošteni, pravedni porezni sustav. Jedan od kriterija je da se oporezuje e, profit tamo gdje je i e, proizvoden. Dakle, treba nam CCCTB na europskoj razini i to vrlo hitno. Mnogo je amandmana koje se odnose na e, rokove, na podnoženje pritužbi, e, za pokretanje druge faze spora i objavljivanje e, odluka javnosti. Spremni smo tražiti kompromise s članovima drugih klubovima, klubova, ali isto tako želimo vidjeti i neke dokaze. Također, vrlo smo osjetljivi na neke dijelove ovog e, dosjea, dakle to je imenovanje neovisnih e, stručnjaka. Mi imamo amandman e, koji se odnosi upravo na to, to je broj 156. Također komisija mi trebala moći provjeriti neovisnost tih osoba i to u roku od tri mjeseca. Također, smatramo da bi taj e, spor a, to je sadržaj našeg amandmana 162 ne bi trebao biti korišten samo u iznimnim situacijama a kada je riječ o objavi e, e, objavi odluka one moraju biti javne samo osobni podaci ne bi trebali biti objavljeni no e, trebala bi transparentnost u svim drugim elementama biti e, prioritet. U svemu drugome slažemo se s izvjestiteljem. Hvala. E u ime Barbara Kappel. E, ova e, nacrt direktive o rješavanju e, sporova je važan. Imamo oko 900 takovih sporova u iznosu od milijardi eura. Ako to traje e, do dvije godine to rješavanje, onda to trebamo no, drugačije rješavati. Moramo imati e, kraće rokove za rješavanje. E, stoga podupirem prijedlog komisije uz ovo skraćivanje moramo pomoći i nacionalnim tijelima koje također moraju ubrzavati rješavanje sporazuma na nacionalnoj e, razini. Oni moraju dobiti tehničku i financijsku pomoć da bi to učinili. Još jedan moment e, e, jeste i uvođenje E, savjetodavnih odbora e, ili e, pozivanje nezavisnih stručnjaka što će doprinijeti kvaliteti i vjerodostojnosti rješavanja sporazuma. Važno je da mm, te osobe nisu samo stručne i neovisne i već i da nemaju političkih pristranosti dvostruko oporozivanje je velik ka preprepa za unutarnje tržište e, trebamo e, stvarati rast, stoga je važno da imamo brzo rješavanje ove situacije e, i trebamo usvojiti kompromise koje je predložio izvjestitelj. Hvala vam. Nemam danje javljanja za riječ spontanog catch niti drugo, pa mogu reći odmah dati nazad izvjestitelju. Koji je gdje? Nije prisutan. Dobro, onda mogu pročitati vremenski okvir, a taj glasanje na ekonu 8.6. Čime smo završili jutarnje zasjedanje. Nastavit ćemo u 15 sati. Hvala svima.